Um, Dragi kolege, krećemo na krajnje glasovanja. Prije toga vas konferencijski provoditelji žele obavijestiti da je radni spor i dalje u tijeku. Ne prekidamo rad i solidarnosti, ali završavamo sa radom točno u 19. sati. And first we start with a test. Please, the vote is open. Krenut ćemo sa glasovanjem sa testom. Tell me the shot for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 Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 48. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 9. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 10. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. amandman za, protiv, provjera 13. amandmana, otvaram glasanje. You're welcome. Vote is closed. Nema na čemu. Glasanje je završeno. Usvaja se. 14. amandman za. Protiv. sudržani, Usvaja se. 15. amandman za. Protiv. sudržani, Odbija se. 16. amandman za. Protiv. sudržani, Usvaja se. Kompromis 1. Za. Protiv. sudržani, Usvaja se. 19. amandman za protiv? Provjera 19. amandmana. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani. Odbija se. 22. amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani. Odbija se. 24. za, protiv, protiv, provjera 24. amandmana. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Pomenično glasanje u tekstu u obliku. Otvaram glasanje. De The vote closed. Glasanje je završeno. 43 za, 7 protiv, 6 suzdržanih. Vote on the decision to enter. Glasanje o odluci da se stupi u interinstitucijske pregovore, poimenično glasanje, otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. 42 za, 11 protiv, 2 suzdržana. Nemamo kvalificiranu većinu koja nam je potrebna kako bismo stupili u interinstitucijske pregovore. što znači da ćemo morati s time otići na plenu sjednicu. I sada moramo usvojiti zapisnike sa, od 24. svibnja 2018. godine. Ako nema prigovora, onda je taj zapisnik usvojen. Hvala vam, sastanak je završen.